darf sie molim vas zauzmite svoja mjesta drage kolegice i kolege e, ovim proglašavam e, zasjedanje preglašeno sedmog e, ponovo nastavljamo zasjedanje pozdravljam vas na prvom prvoj dnevnoj sjednici nakon ljetne pauze. Moramo sjednicu započeti jednom tužnom vješću. Naš kolega i prijatelj Lotar Biski preminuje neočekivano u kolovozu njegova iznenadna smrt.